E, kolege. Sigurna sam da će se stvari razvijati kako idemo dalje. Ali željela bih dobrodošlicu Majklu i drugima na našoj razmjeni mišljenja e, sa Vičencom Kopolom, zapovjednikom civilnih operacija, direktorom CPCC-a e, službe za vanjsko djelovanje Željela bih u ime pododbora o sigurnosti i obrani zaželjeti mu toplu dobrodošlicu kao novo, e, novo imenovanom e, direktoru za, i zapovjedniku E, civilnih operacija. Vaše imenovanje je bilo e, u vrlo izazovnom e, trenutku za civilnice SDP kad su države članice odlučile da daju novi poticaj civilnim misijama da kako bi one bile brže, fleksibilnije i nadamo se i učinkovitije. Tijekom naših sastanka u studenom prošle godine govorili smo o novom pakt, civilnom paktu sigurnosne i obrambene politike kako bi pojačali vanjske i unutarnje veze između civilnih misija i e, akcija pravosuđa unutarnjih poslova. Dakle, e, okupljanje stručnjaka kako bi osigurali brzo i učinkovito e, raspoređivanje misija. To je bitno za ovaj pakt. Osim tradicionalnih poslova vezanih za policiju, e, vladavinu prava, civilne misije sada trebaju dobiti i nove zadatke vezane za nezakonite migracije. To je jedno područje velikog interesa hibridnih eh, napada, kibersigurnosti, terorizma, radikalizacije, organiziranog organiziranog kriminala i sprječavanje eh, nasilja i ekstremizma i eh, zaštita kulturnog nasljeđa. Sve te, sva ta područja su od središnje važnosti za odbor SEDE i sada kada je pakt formalno donesen, države članice trebaju e, donesti ambiciozne provedbene planove i dodijeliti prikladne, e, prikladna sredstva koja će se uskladiti sa ambicijom Europske unije. Dakle, postoji interes da se taj pakt provede i u tom kontekstu želimo čuti od vas na koji način vidite buduću suradnju u e, savjetovanju s parlamentom i kako parlament može biti uključen u razvoj e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike i u proces donošenja odluka vezan za proširenje civilnih misija i e, mijenjanje njihovih mandata. Recimo, civilne misije su do 2020. proširene u skladu s novim prioritetima. Mandat za dvije misije, dakle u Libiju E, su e, promijenjene kako bi se borili protiv nezakonitih migracija i e, mreža kriminala koje se bave krijumčarenjem ljudi. Dakle, nadam se da sam pomogla ovim uvodom, a sada bih dala riječ zapovjedniku snaga generalu gospodinu Vičencom Kopoli, zapovjedniku. Da, zapravo ste iz moje prezentacije oduzeli mnoge stvari zato što ste već rekli neke od stvari koje sam ja želio predstaviti ili e, vam izložiti. Da, kao što ste rekli, moj sam mandat započeo u e, rujnu prošle godine. E, posljednje sam bio e, zapovjednik karabinjera u Italiji, ali od samog početka sam bio civilnog CSDP-a 2001. do 2004. Onda sam bio šef misije u Bosni tri godine i u svom današnjem, e, današnjoj poziciji imam određeno iskustvo iako su se naravno stvari razvijale i napredovale od kada sam ja bio u misiji. Kao prvo želim reći nešto o civilnom CSDP-u, odnosno ZSOP-u i o misijama na terenu. Dakle, Želio bih prikazati moje mišljenje. Ovakve misije su izuzetno važne. Europska unija se jako oslanja prisustvu misija na terenu zato što su misije e, vrlo vidljive i imaju mandat i sredstva koja su im potrebna kako bi mogli imati interakciju sa lokalnom situacijom, s lokalnim vlastima u zemljama gdje smo raspoređeni i e, mogu postići solidne rezultate. Naravno, postoje razlike, razlike u vrstama misija, u mandatu, veličini misija i duljini misija. Sva ta pitanja imaju utjecaja na operacije samih misija. Međutim, sve u svemu moram reći da s obzirom da danas e, i sa E, da predviđamo i povećanje nekih misija u smislu osoblja i sredstava i naša sposobnost za operacije će se povećati tijekom vremena. Dakle, htio sam e, podsjetiti dvije stvari. E, to znači da mi osiguravamo sigurnost Evropske unije i to je nešto što smo stavili i u dokument iz Solane. a i danas e, u novu strategiju za sigurnost Europske unije. Projekcija misije e, vezana za one zemlje gdje se, se pojavljuju krize je način da Europa pošalje neke instrumente sigurnosti u te zemlje. E, civilni CSDP, taj pakt Civilni pakt e, ZSOP-a je strateški dokument koji uključuje opredjeljenje država članica da povećaju svoje prisustvo putem misija i pruže e, veće i sofisticiranije resurse, uključujući ljudske resurse uz političku potporu. Međutim, to nije samo za države članice, iako su one veliki dio toga, nego i za institucije. Zato što opredjeljenje država članica jest da budu popraćene mjerama koje poduzimamo s naše strane civilnog ZSOP-a, dakle e, službe za vanjsko djelovanje kako bi mogle upravljati tim resursima koje će biti stavljene na raspolaganje u budućnosti. Kao što znate imamo vrijeme pred nama, potpuno opredjeljenje će biti uspostavljeno vjerojatno od 2023. godine i onda ćemo biti e, spremni e, popratiti takve mjere zajedno s našim mjerama. Dakle, ne radi se samo o upravljanju resursima, nego i o boljem strukturiranju naših sposobnosti kako bismo e, bili spremni da bolje upravljamo samim misijama. Kao što sam rekao, misije se razlikuju i mi imamo sposobnost da svakom misijom upravljamo vezano za njihove specifičnosti. I to je još jedno pitanje koje e, uspostavljamo s naše strane. Dakle, imamo e, strukturu, CPCC je tu i biti će ojačan sa nekim e, resursima, ne samo ljudskim resursima, nego i tehničkim resursima. Ali to je nešto što ćemo riješiti na našoj e, razini. Same misije na terenu, kao što ste rekli i kao što svi znaju, imamo ih deset i kao što sam rekao svaka se razlikuje od svih drugih. Želio bih započeti Pa s jednim e, područjem glavne um, And... U Maliju, aha, Sahelu. E, dakle, u Maliju i koordinacijska čelija e, regije sa regionalizacijom sa Sahelom će se povećati, ojačati i prerasporediti kako bi bila blizu tajništva G5 i kako bi uspjela bolje koordinirati se sa političkom razinom G5 kako bi i bolje se uskladila sa različitim sustavima to već imamo, ali naravno imat ćemo ih još više. E, dve misije rade u vrlo teškim uvjetima, posebno u Maliju, zato što je sigurnosna situacija u Maliju e, izuzetno osjetljiva i dalje se suočavamo sa slabostima, e, terorističkim napadima. Veliki dio zemlje nije pod našom kontrolom, pa moramo ograničiti naše prisustvo na područje Bamakoa i možemo onda e, male timove slati u segu ali vidjet ćemo što će se dogoditi s vremenom. U svakom slučaju te dvije misije su izuzetno dobro prihvaćene od strane lokalnih vlasti, a ishod mog posjeda, a posjetio sam ih sve, je bio vrlo pozitivan Politička i operativna razina eh, ovih dviju zemalja eh, zaista podržava naše prisustvo. Radimo mnogo sa G5 eh, zajedničkim snagama i unutar tih zajedničkih snaga G5 želimo bolje naglasiti prisutnost savjetnika policije. To je jedna osoba, ali željeli bismo nešto više kako bismo mogli popratiti taj proces. Ali to će se dogoditi sljedećih možda e, tjedana. Ostajemo sada u Africi u još e, nekim osjetljivim misijama, a to je Somalija naravno. Oni su se usredotočili uglavnom na pomorsku sigurnost, ali sada šire svoje sposobnosti do određene mjere na policijske snage i pokušavaju koordinirati bilateralne i višenacionalne napore koji se čine u tim zemljama i suočavamo se s jedne strane sa vrlo teškom sigurnosnom situacijom. Imamo nekoliko terorističkih napada protiv međunarodnih snaga EUTM-a, dakle to je još jedna prisustvo e, Europske unije, ali pokušavamo na neki način e, komunicirati s našim e, drugim stranama. Imamo misiju na sjeveru, imamo koordinaciju na sjeveru kako bi se nosili sa trenutnom situacijom. Malo više na sjeveru imamo Banlibiju i tu je još jedno područje koje je od velike zabrinutosti za sve. U regionalizaciji Sahela također smo uključili Libiju. Libija je sada dio na neki način regionalnog napora. Dakle, idemo prema sjeveru e, sa nezakonitim migracijama i raznim pitanjima koja se otvaraju u tom smislu. Iz više razloga koje znate bolje od mene, u posljednjih nekoliko mjeseci problem e, nezakonitih migracija se malo smanjio s te strane, što znači da ti putovi koji putuju kroz Libiju i kreću prema zapadu. Međutim, napori će se održati i vidjet ćemo što ćemo učiniti u bliskoj budućnosti. Misija je uglavnom temeljena u Tunisu, zato jer Tripoli nije, do Tripolija se nije moglo doći, niti se moglo živjeti, ali sada smo povećali naše prisustvo u Tripoliju Imamo oko 13 ljudi nazočnih u Tripoliju, mi smo vidljivi i pokušavamo bolje eh, odnose uspostaviti sa lokalnim eh, vlastima eh, s nekim rezultatima, ali većom vidljivošću Evropske unije. Bliski istok, dvije misije. Jedna je stara misija u smislu ZOSP, to je Juban Rafa, koji za sada ne smije putovati u Rafas, iako prošle godine su mogli biti tamo deset puta i to je bilo veliko postignuće. Druga misija je EUPOL COPS koja je više povezana za pripremu i podršku policiji pod palestinskim vlastima iz Jerika i imamo dobre rezultate. Jedan od najboljih rezultata EUPOL COPS je da ih poštuju Izraelci. Dakle, oni zajedno s palestinskim vlastima smatraju misiju dobrim sredstvom za olakšanje odnosa između Izraelaca i e, palestinskih snaga i to je jako dobar rezultat e, po našem mišljenju. Posljednja misija, posljednja u smislu, vremenskom smislu je EUNM, dakle to je savjetodavna misija u Iraku koja je započela prije malo više od godinu dana, vrlo mala, sada se povećava, podostručili smo veličinu misije. Dakle, imamo oko 70 članova osoblja e, imamo problem e, raspoređivanja u smislu e, sigurnosti jer ne možemo rasporediti novo raspoređeno osoblje dok ne bude sigurnost u Iraku, a to zahtijeva mnogo ljudskih resursa, logistike i tehničkih sredstava, ali napredujemo. Dobro prim, dobro smo primljeni od iračkih vlasti, ali postoji politički problem, a to jest ne e, imenovanje ministra vanjskih unutarnjih poslova i poteškoća da dođemo do drugih e, sigurnosnih snaga izvan Bagdada i to ograničava sposobnost misije. Međutim, pokušavamo što više napredovati u uskoj suradnji sa izaslanstvom Europske unije. Kosovo, Kosovo je misija koja je prošla kroz e, najveću stratešku reviziju svih misija. Želim vas podsjetiti da 2008. misija je bila, imala 3000 e, e, članova osoblja. E, dakle, radilo se i o pristupu vladavini prava, to je bio novi pristup, to je zapravo bila sama policija u Kosovo, dok kosovska policija još uvijek e, se nije potpuno uspostavila i misija imala jako važnu ulogu. Danas Imamo 500 članova osoblja, nemamo izvršnih vlasti niti kod vladavine prava mi smo pomogli prijenosu nekih e, osjetljivih pitanja lokalnim vlastima krajem prošle godine i dalje pratimo neke od tih slučajeva, ali izvana. Ali želio bih također podsjetiti da uz EULEX imamo e, posebno vijeće iz Kosova i posebni e, ured tužitelja a to je vrlo osjetljivo pitanje za Europsku uniju. Istina je da sam sud je klasificiran kao Kosovski sud. Naravno, ne moramo ni reći da ga mi plaćamo, da se sastoji od međunarodnih sudaca i tužitelja, ali mi imamo odgovornost za ono što će se dogoditi u bliskoj budućnosti oko tog suda, koji je već počeo sa svojim istragama i, e, i počeo je pozivati optužene osobe da ih e, na razgovore sa tužiteljima. Dakle, saslušanje na sudu, odnosno e, će započeti početkom godine. UN Ukrajina je jedna misija koja prati odnosno to je jedna savjetodavna misija koja prati restrukturiranje policije i vladavine prava. Oni su sudjelovali u zakonodavnom procesu zajedno sa drugima. Mi ne vodimo proces, ali ga podržavamo. Mi imamo regionalno prisustvo u nekim područjima izvan Kijeva Postoje tehnička mogućnost da se to proširi, međutim ne postoji politička volja u ovom trenutku, ali naravno e, na to utječu i odluke kada se e, susrećemo sa vojnim e, prijekim sudom i sloboda kretanja same misije je ograničena kako se ne bi stvorile nikakve mogućnosti da se miješamo u lokalnu situaciju. Misija dobro funkcionira, e, imamo dovoljno osoblja, oko 100% popunjenosti osobljem, nema poteškoća sa lokalnim stanovništvom. E, Gruzija, još jedna misija koja je više od 10 godina e, stara. Oni su tamo i dalje patroliraju granicama imaju jako važnu ulogu kao facilitatori između gruzijskih i ruskih e, vlasti. Dakle, oni su facilitatori za prijenos e, administrativne granične linije, posebno za vrlo osjetljiva osjetljiva pitanja. Imali smo nedavno zatvaranje gotovo svih e, graničnih prijelaza oni su olakšali ne samo e, humanitarnu i liječničku evakuaciju, nego i mogućnost e, studenata, e, odnosno učenika da prijeđu te granične prijelaze kako bi došli do škola, jer je škola ponovno započela. Također su uspostavili mehanizam u slučaju incidenata koji traže od odgovornih vlasti da odmah sjednu zajedno i pronađu rješenje ako je to moguće. Naravno, ti instrumenti e, su nešto u čemu ne sudjeluju Rusi. Ali sada smo opet otvorili tu mogućnost i to dobro funkcionira. Eto, to bi bila jedna jedan kratki uvod u to kako se funkcionira na terenu i što se događa. A sada ako pogledamo ono što radimo u našem sjedištu u Briselu, moram reći da nastavljamo biti svjedocima e, angažmana država članica iako ćemo s ovim paktom sigurno moći e, povećati njihove obveze prema misijama. Općenito govoreći, mi bismo željeli imati e, upućeno osoblje, a ne ugovorno osobljeno iz različitih razloga o kojima ću kasnije e, govoriti. Dakle, mi bismo željeli da nam države članice upućuju sve osoblje, ne da mi ugovaramo e, osoblje, jer bi to isto tako podrazumevalo veću obavezu država članica koja je predviđena paktom. Također bismo željeli se obvezati Europski parlament bi, e, parlament bi se želio obvezati da ponovno razmotri financijsku uredbu, odnosno pravila nabave. Jer mi ponekad imamo poteškoće u primjeni pravila naradna nabave u, u kriznim područjima u Briselu je to i lakše. Ja često kažem, je prostite e, što ću to reći, da svijet kako se vidi sa trga Šuman nije isti kao svijet koji se vidi u Mogadišu, Maliju ili drugdje. Moramo se pozabaviti stvarnošću terena na drugačiji način. Ne tražim da se riješimo svih pravila, već da budemo fleksibilni, naročito u operacijama, jer kada planiramo obično imamo dosta vremena da se pripremimo, no kada počnu operacije i kada vam brzo treba rješenje problema, onda to postane problemom. E, znači to trebamo riješiti. Mi smo uspostavili prije nekoliko godina platformu za podršku misijama. Ona nije velika ali to su stvari koje na neki način moramo riješiti na našoj razini. Ta platforma je još jedan instrument koji nam omogućava da imamo potrebne resurse i da te resurse imamo na dohvat ruke i da ih možemo premještati. Na samom početku, gospođo, ste rekli da sam došao u jednom izazovnom trenutku. Da, ja bih rekao da sam E, došao u pravi trenutak, to je trenutak, pravi trenutak za mene, možda ne za instituciju, ali to je trenutak kad želimo promijeniti puno toga i imam priliku da imam odličan tim ljudi oko sebe tu sam zaista sretan. Imam eh, no gospođu koja dolazi eh, iz, sa terena, koja je moj chief of staff, odnosno glavni zapovjednik. I moram reći da, da stari način rada nije bio loš, ali koji put moramo neke stvari sagledati i pogledati i vidjeti zbog čega smo u prošlosti koristili neki pristup radu. Došao je trenutak za promjene, trenutak kada se moramo usredotočiti na ono što radimo i kao što sam već rekao i jedna od stvari na koji je sam sebe podsjećam, ne podsjećam vas jer vi to znate bolje od mene, je to što pružimo civilnom ZSOP-u i misijama je sigurnosni instrument. Kada povećavamo sposobnosti, sigurnosne sposobnosti država u Sahelu, Somaliji, Libiji ili na Kosovu, dobro, Kosovo je jedna druga priča, mi ojačavamo to po mom mišljenju sveukupnu sigurnost i rezilijentnost, otpornost Evropske unije barem je to tako po menu, jer pokušavamo se usočiti sa sigurnosnim problemima koji se javljaju daleko od naših država članica, ali ipak utječu na nas. To je vrlo važan aspekt. To znači da ćemo nastaviti svojim angažmanom u tim područjima, nastavit ćemo se angažirati da imamo sve resurse tamo gdje su oni potrebni, a ono što je najvažnije moramo uvijek imati snažnu političku podršku jer to daje e, impresiju svima da, da je Europska unija e, posvećena bez obzira o kojem se broju e, radi, ali to mora biti snažna politička podrška. Dakle, ja ću sada prestati govoriti, a rado ću odgovoriti na bilo koje vaše pitanje. Hvala najljepše. Sigurna sam da je bio dobar trenutak za institucije da im se vi pridružite, ne samo dobar trenutak za vas. Imamo vremena do 3.15. E, i Da ću reći Mihalu hvala. E, želim dobar početak. E, u pošlih nekoliko godina uvijek smo podržavali rad ZSOP p-a kao i drugih institucija koje smo stvorili ta civilno-vojni dvotračni pristup je sveobuhvatni pristup i dodaje vrijednost i pokriva situacije u određenim zemljama, e, područjima krize i konflikata na pravilan i dobar način. Ali ono što nas sada čeka i sa čime se suočavamo, iako se države članice sa time slažu gotovo jednoobrazno, čini se da je u civilnom sektoru teže naći osoblje koje je potrebno e, nego za e, vojne misije jer tamo zaista možete zapovijedati u civilnom sektoru vlade koje su dijelovima vijeća nemaju takvo osoblje jer to osoblje spada pod druge institucije na regionalnoj razini recimo u Njemački vrlo često ljudi moljakaju tko bi mogao dati nekoga od osoblja pa se ja stoga pitam gdje smo tu u ovome trenutku kako stojimo recimo u postocima, ako gledamo različite e, trenutne misije, koliko je zapravo e, osoblja već raspoređeno na terenu odnosno na ono što je planirano. ako ih nema dovoljno, možemo li naći način da se administracija obavi negdje drugdje, možda u Brasilu, da bismo imali potpun broj ljudi, ne samo u zemlji, već e, i tamo gdje su zaista potrebni a ne samo u, u administraciji emisija I jedna ideja koja mi je pala na um, ne znam je li to je provodivo i izvodivo, iako e, imamo Frontex i povećali smo Frontex, e, e, mi ovdje i povjernik Oettinger bi želio da se to još poveća u budućnosti. E, postoje ljudi iz nacionalnih razina koji su upućeni na teren i ako njihove vještine se uklapaju u planove i programe, je li moguće posuditi ili tu i tamo dobiti jednog ili drugog čovjeka iz Frontexa koji bi e, bio dijelom CPCC misija. E, dokumenti o kojima govorim u uredima se trebaju riješiti kako bismo dobili operativce na terenu. Je li itko o tome razmišljao? Kako da povežemo e, Frontex sa vašim misijama? E, komisija čak ima neke takve ljude. Ne znam e, da li povjerenica mm, možda misli da nema dovoljno ljudi sa nacionalne razine i da li se može ad hoc uputiti ljude na takve misije kako bi se e, popunile praznine koje postoje. Hvala, hvala Mihajl. Ja ću dodati jedno moje pitanje prije Mihalija, smo jako upoznati e, sa time što se događa u e, Gruziji e, jer smo pratili u MMM i pratimo rad u i i znamo kako je važna ta operacija i zahvalni smo za predanost kojom se bavite tom zemljom. Nadovezala bih se na nekoliko stvari koje ste vi rekli. Rekli ste naime da Imate jako puno znanja o misijama jer ste sudjelovali u različitim misijama i rekli ste da to zahtjeva određenu nevještine upravljanja različitim organizacijama i misijama. Zanima me, možete li malo više nešto reći o tome kako vi vidite da ćete odgovoriti na izazove koji se pod vas, pred vas postavljaju. Isto tako bih nešto rekla o pravilima nabave i boljem razumijevanju e, nabave. Je li to izazov birokracije, ako baš e, to tako moram nazvati? Da li je to ono što je najteže vašem poslu? Ja ću odgovoriti na pitanja onako onim redom kojim su postavljena. Veće obveze države članica u skladu s onim što je u, u paktu. Ja bih želio biti vrlo otvoren i vrlo jasan. Da, države članice preuzimaju obvezu, no ponekad to baš i nije vjerodostojno. To je problem. Vi će se obavezati da ćete dati osoblje i budimo vrlo otvoreni kad govorimo recimo o policijskom osoblju. Podsjećam sve da policijske snage nemaju rezervne snage u Italiji Korabinjeri, policija, svi rade i kad netko e, bude poslan na misiju, taj vam fali na ulici. Recimo, i to je problem. Države članice su voljne, neke više, neke manje da to naprave, neke imaju različite e, načine uprava na svojim osobljem. 27, odnosno 28 država članica vidjet ćemo što, će se dogoditi u budućnosti. Dakle, možda 27, 28 u ovom trenutku, oprostite. To je moj lapsus, moja greška, ali Imamo 28 država članica i 50 e, različitih načina upravljanja e, e, policijskim snagama. Recimo mi u Italiji imamo tri vrste policijskih snaga i svima se upravlja drugačije. U mnogim drugim državama je vrlo slična situacija, prema tome to nije lagano. No, ne samo da imamo taj problem. Drugi problem je taj što E, da li države članice koje zapravo upućuju svoje snage imamo li isti lanac zapovjedanja ako pošaljem nekoga hoće li e, on potpadati pod e, zapovjedni lanac koji je najbolji E, tu države članice moraju imati više povjerenja kada upućuju svoje e, osoblje. Govorimo o upućenom osoblju, a ne ugovorenom osoblju na, na e, ugovornom radu. To je taj aspekt o kojem sad razmišljamo i pokušavamo to razjasniti i učiniti jasnim način kako odabiramo ljude, kako ih raspoređujemo na terenu i kako upravljamo osobljen kad je na terenu. To su aspekti koje mi moramo razmišljati razmotriti jer će to um, unijeti više povjerenja u države članice, one neće biti voljnije uputiti svoje osoblje. No, za neko osoblje, recimo policijske snage, moramo zapravo imati u, na umu različite implikacije koje raspoređivanje takvih snaga ima za pojedinu državu članicu. Upućivanje e, osoblja iz pojedinih institucija nije nemoguće, jer to do sad napravljeno? Ne, ne sjećam se. Može li se to napraviti? Možemo o tome razgovarati. E, jučer na sastanku u mom uredu mi smo zapravo razgovarali o toj mogućnosti. Općenito govoreći, mogu li recimo pitati e, povjerenicu može li rasporediti u jednu od mojih deset misija jednog profesionalca u području financija i nabave profesionalca koji zna pravila i koji zna proceduru i koji može podržati tu misiju na različite načine. E, da, oni dobiju ugovor, e, ali dolaze izvana. Mogu li dobiti nekoga iz e, unutra? Da, o tome ćemo razgovarati. I naravno moramo vidjeti kakve implikacije će to imati za njih ali nije nemoguće. Suradnja sa drugim strukturama, dobio sam prvi put zahtjev od Frontexa da, podrži njiho, da podržimo njihov proces odabira. Dakle, Frontex je mene pitao zamolio mm, bismo li mogli pomoći pri uspostavljanju nekih e, boljih kriterija za bolji proces selekcije. Da, to smo napravili, pomogli smo svojim ekspertizom, ne znam koliko će oni koristiti, ali to je jedan korak naprijed jer takva vrsta interakcije nije prije postojala. Hajde da vidimo što, može li se još nešto više napraviti u bliskoj budućnosti kad god nam je potrebna pomoć Frontexa, njihovih e, stručnjaka na kratko vrijeme. Mi to možemo lako dobiti, no u misiju na duge staze, to je jedan drugi aspekt, to je nešto što treba jako pažljivo razmotriti. Ja sada se vraćam na vaše pitanje. Upravljanje misijama. Svakom misijom upravlja profesionalac koji ima jako puno znanja, iskustva, koji je dobro pripremljen i koji razumije misiju, zemlju koju će raditi to je sve dio procesa selekcije. No, mogu reći da CPCC ne igra ulogu koordinatora. Ja sam civilni operativni zapovjednik i ja dajem e, uputstva svakom članu misije ili svima njima zajedno e, ovisno toga o čem se radi. No, ja nastavljam davati uputske u misiji, ih nazivamo naredbe E, toj misiji. Ja imam određene odgovornosti i ja pokušavam zajedno sa svojim osobljem koje me podržava, koje mi pruže savjete i prijedloge kad je to potrebno. Ja mm, dajem instrukcije koje ne moraju e, poštovati kako bi se osigurao najbolji e, u najbolje upravljanje misijom. Na, na to se opreće jako puno pažnje upravljanje misijom. Je li to sve savršeno? Ne. Možemo li učiniti i više? Naravno, i pokušavamo to. Ali vam mogu reći da upravljanje misijama od današnjeg dana je prečno solidno, solidno upravljanje. Financije, kao što sam već rekao, što, kad govorimo o resursima, Treba bih reći da su financijski resursi dostupni mi. Ih možemo koristiti, znamo kako ih koristiti. Kao što sam rekao, Kriza nastupa ponekad kad e, u hitnim slučajevima ili vrlo, vrlo određenim slučajevima moramo primijeniti općenita financijska pravila koja ponekad e, nisu prilagođena lokalnim situacijama, naročito kad govorimo o nabavi, jer ponekad za nabavu e, želimo primijeniti pravila koja su savršena, savršena, koja su prihvatljiva u Italiji, Francuskoj ili Belgiji u zemljama u kojima jednostavno nemate mogućnost primijeniti takva e, e, pravila i potrebna je fleksibilnost. Ponekad možemo pregovarati o fleksibilnosti, ali ne jako puno. To je jedan aspekt za koji sam ja odgovor e, i ja se time bavim zajedno sa određenim institucijama kako bismo pokušali iznaći rješenja. Nije to uvijek jednostavno jer i oni moraju slijediti pravila E, željeli bismo imati e, pravilo o fleksibilnosti koje će omogućiti određeni stupanj fleksibilnosti. Ne svaki dan, to se ne događa svaki dan, ali kad imamo kriznu situaciju i kad imamo taj problem, željeli bismo to imati. Ne znam, jesam li odgovorio na vaše pitanja? Jeste, odista jeste. Ja mislim da je ovo bilo jako korisno i također bih zahvaliti Mikaelu i drugima. E, I drago nam je što ste s nama na ovoj platformi, na, na ovome podiju i što ćete nastaviti sudjelovati u našem radu e, i u sljedećoj točci dnevnog reda. Molimo sljedećeg govornika da nam se pridruži ovdje na platformi na podijumu i da nam dade uvod koji će biti o ulozi policijskih snaga država članica u e, CSDP misijama odnosno ZSOP misijama. Evo ga, mislim da je e, gospodin upravo na putu da nam se pridruži. Možda prije nego što počnete, ako smijem, Libija o kojoj ste govorili kada e, smo govorili o stalnom prisutnu nekih ljudi tamo na terenu, a ako je to uopće svrsishodno, e, ako možemo nešto napraviti u tim eh, okolnostima, znamo kako su te okolnosti delikatne, biste li nam mogli reći kako to vidite? Mm, mi eh, da li se mi tamo razgovaramo sa službeno priznatim vla, vla, vladom a što je sa drugima jel je li to korisno ili smo de facto ograničeni na procjenu one vlade koja nije, ne kontrolira potpuno čak niti svoj glavni grad. Politički to moramo podržati ako koga drugog, ako ne želimo da Ruse ili Kineze vidimo kako sjede na e, našem južnom ulazu, onda to moramo mi napraviti, ali kako, kako je vaša procjena te situacije? Mm, jesmo li mi prihvaćeni od glavnih dionika u toj situaciji kako je sada u Libiji? Prije nego što nastavimo sa sljedećim, sljedećom točkom dnevnog reda, biste li bili ljubazni odgovoriti? Ako sam dobro razumijem. upitali ste me što vi možete učiniti u sklopu vašeg parlamenta, dakle vi kao vi, kako biste osnažili naše e, mogućnosti. Kako da to kažem? Izravno. Puno toga je učinjeno. Ne možemo reći da se ništa ne događa. Imamo puno toga što smo već postigli. Htio bih vas podsjetiti da kada smo počeli s prvom misijom, da u to vrijeme nismo čak ni bili voljni e, sudjelovati u prvoj misiji jer nismo bili spremni zbog toga što još nismo imali planning, dokumente, doktrinu, ništa. Nismo imali ništa, niti jedan dokument koji smo mogli koristiti tijekom te prve misije. Međutim, pokrenuli smo dvije misije u roku od malo više od jedne godine. I od onda smo puno toga postigli. Tako da e, sudjelovanje država članica Europske unije e, u cjelini i samih država članica je ogromno. Možemo li učiniti više? Možemo. I naravno da smo već e, o tome razgovarali, o tome što bi još trebalo dalje činiti. O nekim stvarima smo se već napismeno dogovorili, o drugima treba još razgovarati s državama članicama na različitim razinama. U Briselu i u prijestolnicama. Prošle godine je e, gospodin Porcio podsjetio sve e, glavne gradove i e, ministarstva unutarnjih poslova država članica kako bi razgovarao o tome na koji način bi države članice mogle bolje sudjelovati ili kako su trebale sudjelovati. Dakle, trebamo nastaviti. To je ono što želim reći. Još nešto kao što sam već rekao, na koncu konca, na jedan ili drugi način e, imamo resurse, 50% e, upućenih e, elemenata voljeli bismo imati više, više prisustva Ne mogu, mogu vam reći zašto, ali dakle treba nam bolje, veće prisustvo država članica. Međutim, u konačnici moram reći da e, misije imaju e, financijska sredstva, tehnička sredstva, to manje više nije problem. Ljudska, ljudske potencijale sredstva u ljudstvu, to je malo više problematično. mogu li e, zatražiti od država članica da e, rasporede najbolje osoblje koje imaju. Želim biti realan. Države koje imaju probleme sa sigurnošću će eh, te najbolje elemente zadržati kod kuće kako bi riješili, rješavali svoje probleme kod kuće, a ne rješavali probleme u nekakvim dalekim zemljama. Dakle, to, su, eh, to je takva realna situacija i radimo s osobljem koje imamo i pokušavamo iskoristiti na najbolji način eh, to osoblje, to ljudstvo Trebamo nastaviti naravno tražiti više, više angažmana, ali e, nemojte zaboraviti da puno toga jest već e, postignuto i učinjeno. Hvala što ste eto stalno prisutni na ovom odboru. A sada lagano zalazimo u točku dnevnog reda 10. Ovdje se radi dakle o e, ulozi policijskih snaga država članica u misijama e, ZSOP-a. Imamo zajednički sastanak s još jednim odborom u četiri sata u jednoj drugoj e, prostoriji, pa ćemo doista morati tada stati. No, e, svakako mi je veliko zadovoljstvo što je danas među nama Klaus Reder Medsen. E, tako ćemo e, bolje razumjeti sve ono što se tiče e, sudjelovanja CPCC-a i SVD-a u takvim misijama. Dakle, evo, htjela bih vam predstaviti gospodina Reder Madsena. Vi radite u Danskoj policiji, također radite u Eurokopu i voljeli bismo čuti kako vi e, razumijete ono što se e, događa trenutačno u odnosu na međunarodne policijske snage i pitanje je postavljeno u tom smislu pa eh, bih vas upitala što mislite kakvi su trendovi i kakve preporuke možete dati u odnosu i na te eh, civilne emisije i na koji način možemo eh, postići rezultate na najučinkovitiji način u svjetlu tih recentnih događanja. Izvolite, dajem vam riječ. Hvala dame i gospoda članovi pod odbora. Hvala što ste Europskoj konfederaciji policiji e, i zahvaljujem vam u ime policajaca na terenu. Hvala što ste nam dakle dali mogućnost da vam nešto kažemo o našem e, viđenju e, ovih zajedničkih europskih policijskih snaga. Mi želimo da e, svi e, policajci u Europi imaju e, adekvatne uvjete rada i sigurno ćemo zajamčiti sve alate tim policajcima kako bi doprinijeli izgradnji e, snažnog civilnog i policijskog sektora u misijama i uhvatili se na taj način u koštac s problemima kao što su terorizam, e, organizirani kriminal i tako dalje. Jedan od elemenata definicije demokratskog društva je postojanje policije koja odgovara i e, je podčinjena vladavini prava, a ne e, nekim e, konkretnim vođama, te odgovara pred građanima. Europa e, želi e, osnažiti e, takvu jednu međunarodnu policijsku snagu. Znamo da je održavanje reda i mira odgovornost policajaca, ali isto tako i u slučaju vojnih sukoba gdje policija nakon sukoba ima, nakon završetka sukoba ima važnu ulogu. E, dakle, upravo e, zbog toga e, smatramo da treba pripremiti naše policajce, uključiti psihologe i razgovore s psiholozima prije, za vrijeme i nakon misije. Policajci se uključuju u takve misije samo na dobrovoljnoj bazi. E, naravno, raspoređivanje broj policajaca nije isti kao broj policajaca u državama članicama. Ti policajci moraju biti jako dobro pripremljeni što se tiče sigurnosti, opreme, ali i e, naravno podrške i to stalne e, psihološke podrške. Vidjeli smo u Eurokopu da u nekim državama članicama treba pružiti adekvatnu e, adekvatno osposobljavanje tim policajcima koje šaljemo na e, misije. I mi e, pomažemo u takvim obukama kako ne bi došlo do toga da se policajci pošalju bez adekvatne obuke i upitali ste možemo li, možete li se koristiti osobljem Frontexa u eh, ovim misijama. Ja mislim da bi to eh, bilo problematično. Zbog toga što Frontex eh, policajci jednostavno ne prolaze kroz ovakvu obuku. Ali to je dakle moje osobno mišljenje. Tim policajcima treba također omogućiti obuku što se tiče jezika, e, nač, sigurnog načina e, komuniciranja, prilagođeno naravno sve e, potrebama na terenu. Radi se i o opremi koja treba biti adekvatna, sigurna E, i naravno e, dohodak će biti e, prilagođen opasnosti i mogućnosti ranjavanja i drugih rizika vezanih za takve misije. U svakom slučaju potrebno je da se na najvišoj mogućoj razini osigura sigurnost takvih policajaca. To nam e, dakle omogućuje najbolje e, rezultate. U Danskoj 2010. i 2011. godine zajedno s nacionalnim povjerenikom radili smo na policajcima iz Danske koji su e, poslani na misije izvan Europske unije. Pokušali smo poboljšati uvjete ovakvih misija. Zašto smo to učinili? Zato što smo primijetili da je mnogo policajaca nakon što su se vratili s misije, primjerice na Balkanu, da su se vratili s psihološkim problemima. Mnogi od njih imali su posttraumatski srednji e, stresni sindrom. I e, postigli smo vrlo dobre rezultate e, s tim. Dakle, rekao sam već da je potrebno djelovati prije, za vrijeme i poslije misije. Standardi se moraju stalno mijenjati i potrebno je dakle da se svaki policajac vidi s psihologom prije, e, za vrijeme i nakon misije. 2013. godine smo ovo uveli kao e, jedan obvezatni e, test i više od pola kandidata nije prošlo testa zbog velikih trauma kroz koji su prošli tijekom svoje karijere ili zbog problema s alkoholom i drugih osobnih problema. Mi smatramo da je važno usredotočiti se na e, obvezatne evropske standardne za međunarodne e, policijske misije i to što se tiče i fizičkog i psihičkog zdravlja. E, mi smo u Danskoj zajedno sa psiholozima izradili obrazac i mi sada posjećujemo kolege jednom ili dva puta godišnje, ovisno o tome o kakvoj se misiji radi, ako se radi o ratnoj zoni kao što je recimo Irak ili dijelovi Ukrajine ili e, regije koje gdje nema rata kao recimo Gruzija ili e, e, Kosovo. Imamo također i timove koji, se, e, koji mogu brzo reagirati u roku od nekoliko sati ili dana u e, slučajevima e, bombaških, samoubilačkih napada i drugih hitnih situacija. Imamo naravno diplomatske putovnice, cijepljeni smo tako da možemo vrlo e, brzo doći u pomoć kolegama. I moram reći da jesmo imali potrebu u nekoliko navrata da aktiviramo ovakve timove, primjerice u Afganistanu. Imamo 29 nacionalnih dogovora koji su poboljšali uvjete rada naših policajaca koji rade na međunarodnim misijama. Dakle, na razini Europske unije smatramo da je važno da se Eurokop e, svaki put kontaktira u odnosu na uvjete rada i tako dalje u sklopu ovih e, misija. E, imamo također i kriterije za uvjetovanje, za sudjelovanje u ovakvim misijama E, koje treba e, izraditi e, što prije i kako bismo imali odgovorne predstavništvo policajaca u obliku sindikalnog predstavništva. A sve to se može dakle provesti na nacionalnoj razini Uh, and that's of course to ensure a well coordinated implementation uh, kako bi se sve to provelo dakle na najadekvatniji, najbolji mogući način i konačno. Upravo sam uh, spomenuo da sada u Danskoj od deset misija imamo prisutnost danskih policajaca u pet misija. A imamo i e, trenere koji e, pomažu misijama, naročito misijama u Iraku. Hvala i tu sam da odgovorim na eventualna pitanja. Hvala. E, ja sam bila također e, član e, sindikata, pa vas stvarno ohrabrujem u odnosu e, na organizaciju takvih sindikata s obzirom na fizičke i psihološke rizike i probleme koji se pojavljuju kod policajaca koji sudjeluju u takvim misijama. A sada da vidim e, imate li i vi e, nešto za dodati u odnosu na e, konkretno ove misije. E, moram reći da postoji više stvari koje je Klaus jako dobro objasnio, a koje su određenog interesa. Prvo, obuka. Obuka je podijeljena odgovornost između država članica prije raspoređivanja snaga, gdje moraju pružiti ne samo e, kandidatima koji su već pripremljeni za misije koje će moguće, kojima će se moguće pridružiti, i onda postoji odgovornost misije na terenu, zato što oni moraju bolje pripremiti osoblje. A to nije tečaj, jedan tečaj od 3, 4, 5 dana kada se pridružite misije, nego to mora biti kontinuirana obuka osoblja. Naravno, to ne smije spriječavati sposobnosti za operacije, ali pripremiti ih za promjenjive situacije, za novi mandat, e, za nove odgovornosti u misiji i to naravno misije dobro prihvaćaju. Neko više, neko manje, ali svi imaju tu obvezu. Onda postoji debriefing e, misija. Dakle, svaka zemlja ima e, svoj način e, da, se, da upravlja s osobljem koje se vraća iz misije. U nekim zemljama postoji mnogo podrobnija pomoć tom osoblju. U drugim zemljama se toliko to ne razmatra. Ali naravno to je nešto što se može predložiti državama članicama, ali moramo shvatiti da one imaju i svoja pravila. Oni mogu promijeniti pravila, ali ako to ne, ne žele ili ne mogu, to je nacionalna odgovornost i ne možemo na to toliko utjecati. Ali možemo predložiti, naravno. Što se tiče pomoći, e, medicinske pomoći, psihološke pomoći, osoblje prije nego što se rasporedi u neku zemlju, u procjenu situacije jer to će naravno imati i pravne posljedice nakon misije. E, u svakoj misiji imamo e, liječničku sposobnost da im pomognemo, ali ne i psihološku. Trebali, bismo li to trebali uspostaviti, kako to koristiti, kako se s time pozabaviti, to je nešto što imamo sposobnost razmotriti svaki prijedlog. Naravno, s mojim osobljem ja mogu razmisliti postoji li mogućnost da se takva preporuka provede. Može se provesti, ali ne sutra ujutro. Ali recimo u neko razumno vrijeme. Ne ulazim u specifične aspekte pozivanja sindikata policije u ovom slučaju. Naravno možemo govoriti i o drugima jer ne samo da raspoređujemo policiju nego osoblje drugih institucija i ministarstava pa možemo to razmotriti u fazu prije raspoređivanja snaga jer to je povezano za naravno unutarnja nacionalna pravila i propise sindikati bi trebali biti ili mogli biti e, dovedeni za stol za pregovore kada ministar unutarnjeg poslova ili netko drugi raspravlja o rasporedu snaga. To se može učiniti, ali to je naravno e, u nadležnosti država članica. To nije nešto što ja mogu odlučiti, ali mogu razgovarati s državama članicama. Ali iskreno govoreći, naravno, predstavnik policije u ovom slučaju ali i drugih, sigurno imaju e, nešto za reći, imaju iskustva i treba ih uzeti u obzir. Vlasti ih treba uzeti u obzir. Naravno, još jedan puta e, sindikati policije u Italiji su vezani uz policiju, ali karabinjeri nemaju sindikat, imaju drugi sustav. To nije sindikat kakvog poznajete, nego je to unutarnji predstavnik odnosno predstavnici različitih razina osoblja i mogu vam reći da oni više od sindikata zato jer imaju e, su uvijek za stolom kada raspravljamo o tim stvarima. Međutim, naravno, to su različiti načini upravljanja tim pitanjima u različitim državama članicama. Ipak, ono što želim reći jest e, podijeljena odgovornost. Postoji nacionalna odgovornost i međunarodna odgovornost i odgovornost Europske unije koja se primjenjuje naravno i na druge institucije i međunarodne organizacije, Ujedinjene narode, OSS i sl. Gdje je podijeljena odgovornost je jako dobro definirana i nema puno tih sivih zona. I mi obično pokušavamo koliko možemo provjeriti da ono što je već predviđeno, jer postoje dokumenti koji govore o obuci osoblja, e, obuci prije raspoređivanja početnog, početne obuke, e, obuke tijekom misije i na koji način treba to oblikovati. Neki dokumenti, ne, u stvari, dokumenti su izrađeni na samom početku svega toga. Dakle, kada započnemo razmišljati o prvom rasporedu prve misije na terenu, već smo dali državama članicama konkretne naputke o tome što trebaju učiniti kako bi imali primjereno osoblje sa primjerenom obukom i vještinama na terenu. To je uvijek bilo razmišljanje koje stoji iza rasporeda. Na početku je postojala samo policija. CSDP je na početku bila policija, 95%. Sada naravno u našim misijama imamo niz različitih e, profesija jer misije su krenule od policijskih misija Europske unije. Ne moramo to ni govoriti, to je bila policijska misija koja je se bavila policijom na misije kao što su EUBAM, EUBAM Libija radi sve, ali to je misija koja pomaže na, na granicama gdje imamo EUCAP, dakle izgradnja kapaciteta, M, e, savjetodavna misija, misija za praćenje i sposobnosti su potpuno drugačije. Moramo reći da u svakoj misiji e, nazočnost policije i, istra, i, stručnjaka policije ostaje značajna. Hvala lijepa. Hvala. Sada ću opet dati riječ mom članu odbora. Mihajl, izvoli. Hvala lijepa na objašnjenju. Ja se ispričavam jer sam vas krivo ispravio. Bio sam na e, CPCC-u, a vi ste govorili o ZSOP-u. Dakle, imamo civilne i vojne misije ZSOP-a i e, oprostite što sam vas, e, što sam intervenirao krivo. Isto tako, s moje strane, s obzirom da nisam iz sindikata, ja dijelim vaše mišljenje uglavnom. I ono što je gospodin Kopola dodao, nam daje potpunu sliku onoga što pruža Europska unija. Znamo da postoje neke države članice koje ne mogu pružiti sve potrebne pripreme, pa je moje pitanje sljedeće. Možemo li mi od strane Unije provjeriti prije njihovog dolaska što im je potrebno za dolazak? Jer pretpostavljam da prije rasporeda na terenu da e, ćemo imati neki sastanak u Briselu. Kao glavni promatrač imamo dugoročne promatrače, dolaze iz sa svih strana, ali imaju zajedničke pripreme i u Briselu. Mogu bih e, i zamisliti da ako pripreme za zemlju u koju ste upućeni, e, ako uzmemo recimo Kosovo, da policija koja je pripremljena za Kosovo dobije drugačije informacije i mišljenja o tome što se događa tamo od onoga koji možda ide u Estoniju. Tako da na terenu ne počnu e, razgovarati o tome što se događa i zato mislim da trebaju e, prije raspoređivanja i na europskoj razini se koordinirati. Isto se odnosi i na materijale. Moje pitanje je sljedeće. Kako bi osigurali da svi e, imaju sve, odnosno da li mi sa strane Unije e, pružamo potrebne materijale ili oni moraju to donijeti sa sobom. Dakle, ako su iz policije, trebaju li donijeti svoje vlastito oružje ili će im to e, dati jednake materijale na razini Europske unije. Imamo li nešto u zalihi kao Europska unija u tom smislu? Imalo bi smisla i da svi imaju e, jednak jednako, jednaku opremu e, na terenu. A kada se radi o referencama, kada se radi recimo o osiguranju i slično i zdravstvenom osiguranju, to mora biti na najboljoj mogućoj razini i to je nešto. Dolaze li oni svi sa različitim e, jamstvima o tome koliko će dobiti odštete recimo ako su ozlijeđeni? Dakle, i kada se radi o vojnim misijama imam jednaka pitanja. Trebamo nešto što je usklađeno, ali naravno na najvišoj mogućoj razini. Jer s jedne strane želimo najbolje ljude, ima argumenata i da države ne šalju najbolje ljude jer ih žele zadržati za sebe, ali s druge strane kada dobijemo te ljude moramo im pružiti najbolje moguće mogućnosti, i prilike u smislu zdravstva i slično. Sa stajališta sindikata ili sa stajališta poslodavca u kojem smo položaju, možemo li im pružiti najbolje kako bi imali najbolje rezultate i kao Europska unija ostavili dobar dojam. Hvala Mihajl. I'm going to do a very unfair thing, which is stress the time. dakle, moram reći nekoliko stvari, vrlo kratko. Imamo Europsku agenciju Europske unije, CEPOL, e, za, obuku policije. Igraju li oni ulogu u tim misijama? Drugo, željela bih e, naglasili, naglasiti ono što je Klaus e, već rekao, a to je da kada govorimo o liječničkoj pomoći kada su ljudi e, već u misijama, mislim da to mora uključivati i psihološku pomoć i psihološki element jer posljedice e, nekih e, zdravstvenih šteta mogu trajati dulje od fizičkih posljedica kao što su slomljena ruka ili noga. Dakle, želim naglasiti to pitanje. Imate oko pet minuta. Hvala. Ja se potpuno slažem da je, da psihološka potpora nešto što mora biti dio te e, liječničke potpore. Međutim, naravno, postoje različite situacije u kojima e, policijski službenici trebaju psihologe e, i to može nekad stvarati i probleme. Međutim, u vezi sa uniformama, ne govorim ja ovdje sada o svim državama članicama Europske unije, e, da se oni ne brinu za opremu policijskih službenika, nego e, tražim samo prihvatljive standarde vezane za tu opremu kada ti ljudi odlaze u misije. Jer naravno postoji razlika ako idete u mali ili ako idete u istočni dio Ukrajine gdje je zima i minus 20 stupnjeva. Dakle, oprema je različita. U Danskoj mi pokušavamo im dati jedan standardni paket od samog početka i onda im, e, onda im misija daje dodatnu opremu. Dakle, u nekim zemljama je to u redu, međutim u drugim zemljama mogu biti inspirirani da dobe neku bolju opremu. Kada se radi o pritisku i e, napetosti u samim policijskim, e, u samoj policiji, ja se slažem s gospodinom Kopolom u odnosu na to kakva je situacija u državama članicama u vezi sa terorističkim prijetnjama, e, migracijskom krizom posebno u južnom dijelu Europe. Dakle, to stvara probleme u postizanju dosta kvalificiranih e, ljudi koji se javljaju za ta raspoređivanja. Međutim, u Danskoj je jedna od preporuka bila da to mora da kada postajete e, dio višeg menadžmenta, onda morate ići u međunarodnu misiju kako bi to bilo e, u vašem životopisu. To vam onda daje bolje mogućnosti da postanete viši menadžer u policiji. A u vezi s osiguranjima, ja znam da u Danskoj imamo e, dobro osiguranje, međutim to nije slučaj u svim zemljama. Znam da misija također ima osiguranje koje je prilično dobro, ali kada to stavite u provedbene planove, nacionalne provedbene planove, onda morate uvjeriti te zemlje da poviše razinu standarda. Hvala. Ja se potpuno slažem s Klausom i onime što je on rekao. Samo želim pojasniti nekoliko stvari. Kada se radi o osiguranjima, e, misija ima osiguranje koje pruža osoblju i naravno države članice imaju način da e, isto tako pokriju to osoblje. Ja dolazim iz Italije, imam osiguranje misije, ali također me pokriva nacionalni sustav osiguranja koji u slučaju gubitka života ili e, ako izgubim neki dio tijela E, će odštetiti mene ili moju obitelj. Dakle, radi se o puno novca. Međutim, svaka zemlja ima svoja vlastita pravila. Možemo li ih e, navesti da ponovno to razmotre? Možemo sve učiniti, ali moramo vidjeti kako će oni to politički prihvatiti. Što se tiče opreme, misija pruža opremu, naravno mi pružamo i e, sredstva sigurnosti kao što su pancir košulje, pancir e, košulje i e, kacige, radio, sredstva za komunikaciju i sve ostalo. Što se tiče policije u uniformi, oni mogu imati svoje uniforme a ako su oružani dolaze sa vlastitim oružjem. Zašto? Jer su obučeni 20 godina koriste to oružje. Naravno, timovi za sigurnost koju također imamo, dakle zaštitari koji daju zaštitu onima koji se ne mogu sami obraniti, oni imaju oružje koje im pruža misija. Dakle, oni koji e, tim e, zaštitarima e, daje oružje, to im pruža misija i naravno oni moraju proći, proći obuku za to oružje i za tu opremu. još jednom, postoji ravnoteža između onoga što čini misija, što pruža država članica prema misiji, jer kod nekih misija oni mogu biti naoružani, u nekima ne, i kako upravljati tim pitanjima. Ipak u postoji jako velika pozornost na sigurnosti. Postoji mnogo pozornosti koja se pridaje liječničkoj potpori, ali moramo vidjeti ono što već pružamo i ako ne pružamo psihološku potporu, onda to možemo učiniti. Ali kao što je Klaus e, opravdano rekao, ako moram razgovarati sa e, psihologom ili psihijatrom, onda bih to rado učinio na talijanskom. Bolje ću se izraziti na svom jeziku, bolje ću izraziti svoje probleme. Ako to učinim na engleskom ili na francuskom, onda ću zaista ispasti lud. Dobro, hvala. Hvala objema na ovim važnim elementima rasprave oko civilne misije. Zahvaljujem i na prvom dijelu vezano za civilne misije. Dakle, s time zaključujemo ovaj dio e, sastanka odbora sede. Sada idemo gore u 3G3, u prostoriju 3G3 e, za dva kata gore i moramo tamo biti za tri minute. Hvala lijepa.